dobivaju plaću da se pridržavaju pravila. Kolega Kelly, ali doista samo ako imate nešto za reći u pogledu poslovnika. Želim vam zahvaliti na izvrsnom predsjedanju ovom sjednicom.